Anunci. Kolege i kolegice, započnimo polako prije svega priopćenja. Pridružio bih se predsjedniku Šulcu koji je na početku jučerašnjeg zasjedanja